sam e, u skladu sa pravilom 78 poslovnika potpisao jedan dokument, a naslov tog akta e, će se objaviti u zapisniku.